to je Egipat i posebice slučaj gospodina Giulia Ređenija. Kao prvo će riječ dobiti autori rezolucije. Gospođa Lohbiler je prvi govornik. Thank, yes. Izvolite, hvala gospođo predsjedavajuća. Situacija s ljudskim pravima u Egipatu je dramatična i pogoršava se. Egipatske vlasti eh, vrše represiju na temeljna prava prosvjedi su de facto zabranjeni, borci za ljudska prava su zlostavljani, a u drugama civilnog društva prijeti zatvaranje. Svatko ko je uhapšen u Egiptu je izložen velikom riziku. E, Proizvodno su ljudi u pritvoru i tjednima su e, bez kontakta s vanjskim svijetom. Organizacije za ljudska prava su zabilježili mnoštvo slučajeva takozvanih nestalih e, pritvorenika u slučaju Egipćana koji su umrli u pritvoru. Mučenje je široko rasprostanjeno, a uvjeti u zatvoru su zastrašujući. Oni koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava e, naspram pritvorenika gotovo nikad se ne dovedu pred lice pravde. Kada sam prije nekoliko tjedana posjetila Egipat, e, mrtvo tijelo, e, istraživača gospodina Đenija je upravo bilo pronađeno. Mislila sam da je to e, dosta znakovito u mojim razgovorima sa aktivistima, diplomatima, novinarima. Su svi njegovu smrt e, povezivali sa mnošom drugih slučajeva kršenjskih prava u toj državi. Mnogi su rekli da e, su za to odgovorni, da je za to odgovorna tajna služba. Europska unija mora poslati jasan signal Egiptu da kršenje ljudskih prava neće dovesti do e, prosperitetnog i stabilnog Egipta. Dok god ne dođe do značajnog e, napretka po ljudskih prava u Egiptu, države članice Europske unije neće e, moći ukinuti ograničenja vezano uz izvoz oružja u tu zemlju. Hvala vam lijepa. Gospodin Belder je sljedeći. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Strašno ubojstvo talijanskog znanstvenika možda će promijeniti odnos između Europske i Egipta i zbog toga je važno prvo izvući iz toga pravilne zaključke. Trebali bismo prvo misliti na to da treba pričekati dok se ne završi istraga koju vrše zajedno egipatske i talijanske službe. Osim toga, postoji i taj zakon protiv boguhuljenja, e, kopti su zaprimili jake e, kazne i e, Europa je htjela da se ukloni to zakonodavstvo o bogohuljenju, na to pozivamo i dalje. A zatim isto tako trebamo ukazati na to da bi Turska trebala odustati od toga da svoju subvezivnu politiku vrši prema Egiptu. Jer se tu podriva ono što pokušava ostvariti Zizi. Hvala vam gospodin Bogezio sljedeći. Grazie presidente. Giulio Reggio. Hvala vam. Eh, Giulio Regeni bio je jedan eh, europski mm, državljanin. Želio je pomoći u izgradnji boljeg i slobodnijeg društva. Njegovo ga istraživanje dovelo do toga da se bavi temama koje nisu baš ugodne europskim, eh, pardon, egipatskim vlastima. Njegova želja da da glas onima koje, čiji se glas ne čuje, ga je dovelo do toga da bude mučen i barbarski ubijen u okolnostima koje su, još uvijek nisu raz, razjašnjenje. Giulio Regeni je mogao biti naš brat, vaš sin, vaš unuk. Dakle, dječak, momak iz Europe koji je želio čuti istinu. Europska unija, bez obzira na snažne veze sa Egiptom, mora zauzeti čvrst i oštar stav. Moramo insistirati na e, pojašnjenju okolnostima pod kojima je ubijen Giulio Regeni. Ne smije ostati nikakva sumnja o tome da e, moć i interes e, pokrivaju njegovu krv. Evo, mi ovaj poster poklanjamo e, njegovim članovima njegove obitelji. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Borgezio. Izvolite. Certo, e anche giustizia. Hvala vam. Da, naravno, moramo tražiti istinu i pravdu za život e, gospodina Ređenija. Ja sam to tražio i u odboru AFET, no ništa od toga, a visoka povjerenica Mogherini nije riječ rekla o tom slučaju. Rezolucija koju nismo potpisali, a koju su potpisali ostali klubovi, je malo slaba. Čini se kao da optužujemo ovaj režim koji je u ovom slučaju zasigurno odgovoran za ovakve postupke. No ja si postavljam pitanje, kada je Egipat bio pod vodstvom Morsija. Kada su na vlasti bili demokrati muslimanskog bratstva, tada e, Evropska unija nije ništa kritizirala. Oni su bili demokratski, bili su za e, slobodu medija, štitili su ljudska prava. E pa nama je dosta ovakvih, e, ovakve zaštite ljudskih prava. Morali bismo nešto reći i o pokušaju da se jedan e, dakle, dobar momak uvrsti u aktivnosti kojima su očito upravljale centri za istraživanje koji su imali e, veze sa egipatskom vlašću, no to su osjetljive teme, pa o tome ne treba govoriti. Hvala vam. Gospodin Zdehovski. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ako slučaj Julia Regenija treba osuditi. je dosta, doista strašan slučaj. To postavlja pitanje sigurnosti naših građana kada su u Egiptu. To je država s kojom Europska unija surađuje, to je navodno naš budući strateški partner, ne, jedna država koja bi trebala biti na našoj strani. I stoga, jedan ovakav slučaj, uzevši u obzir ove razvoje općenito u Egiptu, to je sve doista zabrinjavajuće. Moram reći da mi je drago što je Egipat po prvi put dozvolio da talijanski istražitelji, jedan dakle vanjski tim im se pridruži, to je korak u pravom smjeru, ali to nije dovoljno. I stoga bih u ime europskih pučana htio pozvati egipatske vlasti da učine sve što mogu, i po to ima mislim doista sve što mogu kako bi osigurali sigurnost svih europskih građana, bez obzira na njih uvjeru, ispovijest e, ili politički stav. Oni moraju istražiti ovaj vrlo ozbiljan slučaj. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Sada riječ ima gospođa e, Shake na minutu i pol. Hvala vam, predsjedavajuća, poveniče, kolegi. Dok žalimo za e, gubitkom jednog briljantnog talijanskog istraživača, e, vidimo kako ova kriza u Egipat se prebacuje i u Europu. Mi bismo trebali biti jako oštri kad se radi o svim slučajevima. Bilo je 700 raznih takvih slučajeva nestanaka prema udrugama civilnog društva koji e, prate kako državni službenici se koriste mučenjem kao oružje, pri ispitivanju. Mi želimo potpunu suradnju s egipatskim istražiteljima, potreba nam je pouzdana, vjerodostojna istraga. To je nešto što se najčešće ne događa u Egiptu, postoji više nekažnjivosti nego pravde, nažalost jako sam zabrinuta zbog e, široke kampanje koju trenutno vodi Sisi, da se pretvaraju kritičari, e, aktivisti za ljudska prava, politički oprobenjaci od 2013. godine. Više od 22 tisuće osoba je završilo u pritvoru prema samim navodima egipatskih vlasti. Krajnje je vrijeme da Europska unija o tome govori, da se završi barem sa izvozom tehnološke oprebe koja se koristi u svrhu kršenja prava. Iluzija je da će Egipat biti snažan partner i saveznik u borbi protiv terorizma ako ne zaštiti e, prava i slobode samih Egipćana. I doista se čudim zašto one lekcije iz nedavne prošlosti ne vode više europsku politiku u tom smislu, jer su razlozi za prosvjede iz 2011. godine još uvijek isti, još uvijek su prisutni i to moramo e, imati na umu. Hvala. Sljedeći je gospodin Mateze na minutu. Hvala vam. Prošlo je pet tjedana od smrti Đulija Ređenija i svakoga tjedna egipatske vlasti mijenjaju verziju oko te tragedije za koju se sada čini sve više da je to političko ubojstvo, politički motivirano ubojstvo jednog mladog europskog istraživača. U ovom svom tom razdoblju moja vlada nije pronašla vremena da reagira i osudi ovako nešto. E, mogla je prekinuti političke i druge odnose sa režimom u Egiptu. Ovo je diktator koji svakodnevno provodi terorizam i to je njegov glavni instrument u vladavini. Danas će Europski parlament glasati o jednom dostojanstvenom aktu, to je dobro, ali to nije dovoljno. Ne možemo više ovakve režime e, gledati kao europske saveznike niti ovaj u Egiptu, niti u Turskoj i ne možemo im više pružati alate da provode represiju nad svojim narodom. Na ovaj način mi se ne borimo protiv terorizma, već ga podržavamo. Hvala vam sada gospodin Panceri. Hvala vam. Europski parlament ne samo da osuđuje mučenje i ubojstvo Đulija Ređenija, već eh, traži da se talijanskim E, vlastima proslijede svi korisni dokumenti i sve činjenice kako bi se zajedno sa talijanskim istražiteljima e, provela cijela istraga i doznala istina. Egipat mora napokon prestati s ovom praksom prisilnog e, nestanaka ljudi. Mora revidirati represivni zakon e, iz studenog 2013. koji se koristi za mirovne prosvjede. Egipat mora pustiti zatvorenike, pogotovo one koji su u zatvoru zbog e, kršenja sloboda izražavanja mm, i mora dopustiti neovisnim sindikatima da slobodno rade. obraćam se vama povjereniče Egipat je nesumljivo e, važan partner za Europsku uniju, no to ne može biti pod svaku cijenu. I mi ne možemo i ne smijemo zatvoriti oči pred onime što se dogodilo i što se i dalje događa. Hvala vam lijepa. Gospodin Kan, vidim da je podigao svoju ruku, ali ne mogu vam sada dati riječ, zato što ste vi na popisu govornika a želimo započeti s glasovanjem na vrijeme. Dakle, dobit ćete e, malo kasnije riječ. Iz toga ćemo sada zaključiti sa govornicima u ime autora, sada u ime klubova zastupnika. Prvi govornik je gospodin Polčak. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća što ste mi dali riječ. Moramo priznati da se Egipat ne nalazi ovih dana u jednostavnoj situaciji ali to ne opravdava um, korake vlasti e, za ograničavanje temeljnih prava i sloboda. Slučaj Julia Regenia je nevjerojatno tragičan slučaj, ali ono što je još i gore je e, institucionalizirana praksa da dakle državne službe e, uklanjaju neugodne osobe koje ne, i to ne odgovara standardima moderne države. Egipat želi biti moderna država, sudeći prema Ustavu iz siječnja 2013. godine, ali to nije moderna država. To je sada očito postoji dakle proturječje između Ustava što ono kaže i kako se Ustav primjenjuje. To proturječje je neponošljivo i to treba osuditi. Na stotine ljudi je nestalo eh, i za njihov nestanak su odgovorne tajne službe i eh, službe vlasti. Ovaj režim stoga ne ispunjava osnovni uvjete demokracije. Hvala vam lijepa. A sada u ima socijalista i demokrata predajem riječ e, gospođi De Monte. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, danas govorimo o rezoluciji u kojoj se e, e, osuđuje kršenje ljudskih prava u Egiptu, a rezolucija posebno govori o slučaju Giulia Ređenija i njegovoj smrti. on je bio talijan, mladi istraživač, bio je prepune nade i imao pred sobom cijeli život. Otišao je u Kairo kako bi proveo svoje istraživanje. Nažalost, tamo je pronašao smrt nakon strašnog mučenja. Egipat je vratio tijelo, ali još uvijek nije vratio istinu i mislim da ne možem, da ne, postoji nikakav trgovinski ili strateški odnos, odnos koji nam e, koji može biti ispred, ispred istine. To dugujemo njemu, njegovoj obitelji, njegovim prijateljima i zajednici Fiumicella, mjesta iz kojeg je došao. No osim toga, to dugujemo i mnogim drugim mladim ljudima koji moraju moći vjerovati u slobodu i u pravo na život koje niko nema pravo oduzeti. Hvala vam. Da, toga se moramo prisjećati. Gospodin Buhner ima riječ na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ljudska prava i vladavina prava su središnje vrijednosti Europske unije. To je sastavni dio naše trgovinske strategije, dakle da sve više pazimo na to da se te vrijednosti poštuju i e, kod naših trgovačkih partnera. No, nažalost, moramo priznati da na Bliskom istoku se gotovo svugdje gaze ljudska prava, ali posebna situacija Egipta je ta da se u proteklih nekoliko godina situacija drastično pogoršala vlada očito želi um, ograničiti bilo koju političku aktivnost, uh, čak i ona, aktivnost koja ide na korist ovih, ove vlade. I stoga je ova rezolucija o kojoj danas odlučujemo um, pravovremena i ja molim srdačno komisiju da pripazi na to da trgovačka ograničenja koja predlažemo našoj rezoluciji da se ona i primjenje Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Gospodin Castaldo ima riječ. Jedna minuta. Grazie, presidente. Hvala vam. Ovdje smo danas kako bismo osudili barbarsko i strašno ubojstvo. Smatramo da ono što radi egipatske vlasti su neprihvatljive. Pokušavaju pokriti očite znakove mučenja. I očito je zapravo to nam ukazuje na unutarnje borbe različitih državnih aparata u Egiptu. Danas od Egipta tražimo da nam e, kaže jasne činjenice o tom ubojstvu, da kazni stvarne krivce, a ne one koje im je komotno kazniti, te da dozvoli slobodu izražavanja geopolitički i strateški interesi ne mogu opravdati ono što se ne može opravdati. Uh, terorizam, protiv terorizma se ne može boriti terorom države. Tražimo uh, da se podijele sve informacije koje se imaju zato što se ne može šutiti pred ovakvim slučajem. Danas ne možemo samo obilježiti smrt Đulija. Moramo napokon djelovati i očekivati od svih da odrade svoj dio posla. Tražimo pravdu i istinu. Pravdu i istinu za Đulija gospodin minutu. Ovdje smo kako bismo osudili e, ubojstvo Đulija, ali isto tako da podsjetimo da e, su poginuli mnogi drugi. Aktivisti u Egiptu u proteklih pet godina neprestano nestaju, a u budućnosti međunarodni odnosi će se, graditi graniti samo na temelju istine. Istine koja se neće smijeti neprestano skrivati. E, Giulio nije izolirani slučaj. On je e, samo jedan na predugačkom broju novinara, aktivista, branitelja ljudskih prava, odvjetnika koji su ili u zatvoru ili su bili mučeni ili su ubijeni u Egiptu u proteklih nekoliko godina. No ovdje smo kako bismo rekli da njegova smrt nije bila e, uzaludna. I moramo reći da u ime borbe protiv terorizma nećemo više zatvarati oči pred ovakvim slučajevima. Egipat je strateška zemlja, ali on mora poštovati, ta zemlja mora poštovati slobode i to moramo jasno poručiti egipatskim vlastima. Hvala vam lijepa, gospodin K. na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja jako osuđujem strašno ubojstvo Julia i želim izraziti svoju solidarnost sa, žrt, sa obitelji žrtve. Treba nam dobre i poznana istraga njegove smrti. Nažalost, slučaj Đulija je jedan od stotine slučajeva nestajanja do kojih je došlo u Egiptu od kad je vojska preuzela vlast. Mi tražimo pravdu za Đulija i za njegovu obitelja, tražimo pravdu i za e, sve one Egipćane koji e, pate od iste sudbine svakodnevno. Pravosuđe i pravosudna tijela e, nisu uspjeli istražiti slučajeve kada su građani mučeni do smrti ili kada se koristila pretjerana sila egipatske vlasti moraju odustati od svojeg represivnog ponašanja i moraju ukloniti svoje represivne zakone koji se koriste pod izlikom e, sigurnosti države. Moramo poduzeti sve potrebne korake kako bismo se pobrinuli da egipatske vlasti provedu te reforme kako bi se zadržao mir i stabilnost u Egiptu. Hvala. Hvala vam lijepa. sada nakon ovog kratkog popisa imamo podugačak popis e, govornika u okviru spontanog javljanja za riječ. Nažalost neću moći dati riječ svima jer nemamo za to vremena. Prvo gospodin Tajani ima riječ. Un interlocutore importante della Unione jedan važan sugovornik Europske unije je Egipat. Egipat je važna zemlja za stabilnost u sredozemlju. No, bez obzira na to, ne možemo trgovati našim vrijednostima. Za političke ili komercijalne interese. Dijalog sa Egiptom se između ostalog temelji i na suradnji kad je riječ o zaštiti prava osoba. Dužnost je Europske unije braniti dostojanstvo ljudi, ljudskih prava i izvan granica Europske unije. Ja sam želio vidjeti snažniju osudu visoke povjerenice. Bilo bi mi drago da je danas došla u ovu vijećnicu i voljeli bismo da je bila mnogo aktivnija e, i kad je riječ o slučaju dvojice Talijana koji su ubijeni u, u Libiji i e, u slučaju naših vojnika koji su još uvijek u zatvoru u Indiji. Europska unija mora obraniti svoje e, vrijednosti i pritom biti vrlo glasna. Hvala vam lijepa, dragi kolega. Dobili ste pljesak, hvala vam još jednom. Gospodin Kaputo ima sada riječ. Grazie, Presidente. L'Europa deve essere al Europa mora biti mora biti podrška Italiji i tražiti uh, najveću osudu e, i razjašnjavanje okolnosti pod kojima je ubijen Giulio Regeni. Moramo e, doći do istine koju je egipatska vlada nastoji zataškati. Svi mi moramo biti odlučni i odlučno djelovati. Europa mora tražiti da se pojasne okolnosti smrti ovog malog istraživača te tražiti poštivanje ostalih prava u toj zemlji. Egipat je važan partner Europske unije, no mora poštovati ljudska prava, prava e, izražavanja, e, vjere i okupljanja. Moramo tražiti istinu o smrti Đulija Ređenija. To moramo učiniti kao europski građani. Hvala vam, gospodin Marija. Sada ima liječ. Hvala vam. Svi smo u ovoj dvorani izrazili našu zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava u Egiptu. Ubojstvo Đulija Ređenija u Egiptu građanina Europske unije je kap koja je prelila čašu. Mi osuđujemo ubojstvo Đulija Rađenija, mi izražavamo sučut njegove obitelji, a također izražavamo našu podršku e, talijanskim prijateljima, kolegama koji su se javili ovdje za riječ. E, Europska unija treba poslati snažnu poruku Egiptu. Egipat mora poštivati ljudska prava. A isto tako je potrebno da se egipatska, da egipatska vlast shvati e, da egipatski narod ima pravo na slobodu, a da ova represija ide samo na ruku džihadista koji će se za to osvetiti. Jasno je da Europska unija mora na najodlučniji mogući način osuditi ubojstvo Đulija Đenija. Hvala. Hvala vam zastupnik Telička. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Prije svega izražavam najdublje suosjećanje su narodnjacima te obitelji Đulije Ređenija. Također podržavam to da bezuvjetno treba biti provedena neovisna istraga, no brine me što je samo ovo jedan od stotina ili tisuća slučajeva i doista bih želio vidjeti kako surađujemo s Egiptom. Jučer smo razgovarali o važnosti partnerstva s Turskom, i to u trenutku kada Erdogan radi što radi, Evo, sa Rusima raspravljamo o liberalizaciji vize i tu otvaramo dalje poglavlja. Prije par minuta raspravili smo sa Kazahstanom s kojim potpisujemo sporazum u trenutku kada znamo s kakvim se režimom nosimo. Dakle, trenutno je Egipat naš važan partner, što mi je jasno, no povjereniće, molim vas barem po jednom stavite sa strane vaše bilješke i recite nam kako ćemo promijeniti, prilagoditi našu politiku naspram Egipta e, kako bismo doista doprinijeli promjeni situacije u budućnosti i ostvarenju snažnog stvarnog partnerstva. Hvala vam, zastupnik Kuzo. Hvala vam. Prije deset godina sindikalisti iz Egipta su nam pokazali Egipat koji je tražio slobodu, e, socijalnu pravdu i mm, mir. Mubaraka su tetošile i SAD i Evropska unija. Nažalost nije došlo ni do slobode, ni do e, pravde, ni do mira, već do novog državnog udara. Eh, Egipat eh, plaća na stotine milijuna eh, eura svojoj vojsci i zemlje Europske unije i dalje prodaju oružje unije A u Egiptu je prošle godine poginulo ili nestalo više od 1700 osoba. Giulio Regeni je bio mučen i ubijen. Egipat je strateški partner Europske unije, no bez obzira na to Europska unija ne može dopustiti da ovakvo što prođe e, nezapaženo. No ja doista sumnjam u sposobnost Europske unije da nešto učini po tom pitanju, jer e, ljudska prava koristi samo kada je to e, komotno. Dobro, koliko se nitko drugi ne javlja, još gospodin Gospođo predsjedavajuća, riječ je o vrlo važnom e, događaju i htio bih reći da, da je Europa doista ujedinjena, onda bi, e, onda bi Egiptu trebala reći ili ćete reći istinu o tome što se dogodilo sa Đulijom ili ćemo mi blokirati bilo kakve gospodarske i diplomatske odnose sa vama. Evo, to bi bilo dovoljno da Egipat shvati da se ne može igrati sa E, obitelji Đulija Ređenija sa samim Ređenijem i sa cijelim kontinentom koji očekuje odgovor od egipatskih vlasti, a pritom iz Egipta nam dolaze sve neke različite i proturječne verzije. Eto, mislim da bi to bilo dovoljno. Zastupnik Čiko sljedeći ima riječ. Hvala vam. Očito je da je ovdje u igri vjerodostojnost Europe. U igri je cijeli postupak istrage koji očito nije neovisan, niti istraga koja nije zajamčena da će se dogoditi. Mi tražimo da se od riječi prijeđe dijela da se rasvijetle okolnosti smrti Giulia Regenija. on je tražio pokušavao otkriti istinu o tome što se događa u sustavu koji je drugačiji od onoga u kojem je on živio. Pozivamo gospođu Mogherini da inzistira na tome, pozivamo talijanske vlasti da prekinu trgovinske odnose sa Egiptom zato što je istina prioritet pred svim ovim ostalim stvarima. Hvala vam. Hvala vam. Zastupnik Howitt. Zahvaljujem kao britanski zastupnik Europskog parlamenta i izražavam našu zabrinutost za e, ovaj slučaj i isto tako sve slučajeve žrtve zlo kršenja ljudskih prava u Egiptu, uključujući i Egipćane. Ja bih rekao nešto stavku koji traži od komisije da e, regulira izvoz obavještajne opreme e, van Europe koja se koristi za represiju na temelju međunarodnih izvješća koje govore da je Nokia, Siemens i takozvani hacking team iz Njemačke, e, Švedske iz Italije. Mi vjerujemo da se ovdje radi na masovnom e, slučaju nadziranja bez ikakvog javnog nadzora i mislim da europska poduzeća koja su uključena u ovakve izvoze da krše UN-ova načela o ljudskim pravima. želimo da prema europskom zakonu takvo sudjelovanje postane nezakonito. Hvala vam lijepo, zastupnik Čaba. tragična i brutalna smrt Đule Ređenija trebalo bi biti istražena, to bi trebao činiti jedan nepristran odbor, iako sumnjam da ćemo ikada doznati pravu istinu o ovom slučaju. No čini se da je jasno da ova mlada osoba nije bila žrtva običnog zločina, već da se radilo o motivaciji temeljenoj na političkim stavovima i aktivnostima. To je nešto što je neprihvatljivo, čak i ako se događa u zemlji gdje je situacija onakva kakva je, čak i pet godina nakon e, revolucije, a čak i zapravo situacija možda i gora nego prije. Moramo podići svoj glas u slučajevima gdje europske građane zadesi ovakva sudbina. Europska unija pokazala je solidarnost sa Italijom i mora dati sve od sebe da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju. Hvala. Zahvaljujem i posljednji na mom popisu. Sljedeći govornik. Hvala vam. Istina i pravda za Giulia Regenija su dužnost eh, naših europskih eh, institucija. Moramo biti sigurni da nijedna europska zemlja nije uključena u aktivnosti nadzora, kažnjavanja i mučenja koje se nažalost događaju u Egiptu. U Egiptu se neprestano krše ljudska prava i naša zajednička rezolucija podsjeća na te slučajeve. Podsjeća nas također i na e, to da se moramo boriti protiv takve situacije sa svim našim snagama. Ovakav slučaj nas mora dovesti do toga da doista razmišljamo Riječ je o mladim ljudima koji su sve više u politici i koji žele promijeniti svijet. Mislim da je i sam Giulio sa svojim istraživanjem pokušavao promijeniti nešto. I on je svoju potragu za istinom nažalost platio životom. Hvala vam. Gospodine povjereniče, sigurno sam da svi dijelimo isti stav po ovom pitanju, no sada vam dajem riječ za završetak rasprave. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Da, doista dijelimo isti stav i svi smo bili šokirani otkrićem e, mrtvog tijela Giulia Ređenija u Kairu veljači nakon što je 25. siječnja nestao mučenje i smrt mladog talijanskog doktoranda u Kairu nije samo osobna tragedija za sve one koji su ga poznavali, već isto tako i neprihvatljiva tragedija za cijelu Europsku uniju, za institucije i za stanovništvo. I mislim da su to izrazili danas i svi drugi govornici. Potpredsjednica Mogherini osobno je potegnula ovo pitanje dva puta sa ministrom Šukrijem iz Egipta i naglasila potrebu za provedbom temeljite, transparentne i detaljne istrage. U bliskoj suradnji naravno s talijanskim vlastima kako bi se u potpunosti rasvjetlile okolnosti ovog slučaja i kako bi se pravdi priveli počinitelji. Ovaj slučaj je Europska služba za vanjsko djelovanje e, spomenula kao i naši službenici u Kajeru, u Veljači, u bilateralnim kontaktima. Vanjska služba prati ovaj slučaj u suradnji i bliskoj suradnji sa talijanskom vladom. Europska unija pridaje veliku važnost zaštite ljudskih prava stanovnika u svim zemljama, uključujući i Egiptu. E, cijeli niz intervencija smo također proveli kako bi se zatvorio centar Adim, e, koji se bavi e, žrtvama mučenja zaštita vladavine ljudskih prava i temeljnih ljudskih prava su naša osnovna načela, a 2015. godine Europska unija je obnovila bilateralne odnose s Egiptom u okviru e, sporazuma koji su e, zaustavljeni još 2010. godine. I cilj je bio ponovno se angažirati u suradnji na temelju cijelog niza područja e, koja su od zadnjičkog interesa, uključujući ljudska prava. U Kairu prošle godine nastavili smo sa dijalogom o političkim ljudskim pravima i prvi, to je bio prvi takav sastanak u pet godina službenici dalje održavaju redovni kontakt sa civilnim organizacijama i organizacijama i borcima za ljudska prava, a potpredsjednica Mogherini sastala se isto tako i sa tim organizacijama tijekom svog posjeta Kairu prije četiri mjeseca. Trenutno radimo sa državama članicama vezano uz jednu izjavu o situaciji ljudskih prava koja će biti iznesena na e, sastanku UN-a u Ženevi 15. ožujka. Posebni predstavnik Europske unije također planira posjetiti zemlju na dolazećim mjesecima kako bi se nastavilo sa aktivnim angažmanom sa Egiptom po pitanju ljudskih prava. Uvjeravam vas da ćemo nastaviti raditi što god možemo zajednički s talijanskim vlastima kako bismo se pobrinuli da na istinu, da na svjetlo dana izađe cijela istina te da oni odgovorni za brutalno mučenje ubojstva Đulija Ređenija e, budu izvedeni pred lice pravde. No također radit ćemo na sprečavanju ovakvih tragedija u budućnosti. I dalje ćemo inzistirati i poticati punu provedbu e, reformnog sporazuma iz 2014. po pitanju ljudskih prava te raditi na napretku situacije ljudskih prava u smjeru ostvarenja demokracije i stabilnosti u Egiptu. Još bih za kraj rekao da smo trenutno kroz našu suradnju sa Egiptom došli do točke gdje smo spremni podržati rad organizacija civilnog društva, osobito onih koji se bave na zaštiti demokracije u toj zemlji. I to je jedan od ciljeva naših politika u Egiptu i s Egipćanima. Hvala vam. Zahvaljujem na ovim završnim riječima. E, zaprimili smo osam prijedloga za rezoluciju i